znam koliko je to zahtjevan posao. E, također postoji puno e, konkurentnih e, zahtjeva na resurse, ali mislim da ovih 114 inicijativa koje su utemeljene u 2014. će doista pomoći jačati profil, profil kako Europske unije kao i kriterije e, za koje se borimo. Pitanje e, direktoru e, Iržiju Pomenkovskom je e, oko mreže partnera u zemljama susjedstva, što je doista važno kako bi se dobio osjećaj za potrebe i vjerojatno cijelu situaciju. Dakle, kako vi vidite taj razvoj i gdje bi se trebalo više uložiti i u kojoj mjeri je dakle održivost projekata, dakle ono što je DD podupire, na primjer 2014. i 2015. U kojoj mjeri se to može projecirati na budućnosti? u kojoj mjeri bi resursi EDD-a mogli pomoći da se e, potraži još nešto dodatno e, za nastavak tih važnih aktivnosti? Zahvaljujem, e, zahvaljujem, čestitam vašem timu i želim e, puno uspjeha u budućnosti. Zahvaljujem, a prije nego što dadem ponovo riječ gospodinu Pomjanovskom, e, želio bih ja nešto reći u ime Ujedinjene ljevice. Mi ne volimo baš te instrumente i to smo uvijek tako i rekli. Zapravo nama se čini to kao neka malo lošija kopija američke zaklade za demokraciju jedan ideološki način korištenja određene ideje demokracije i određene ideje ljudskih prava kako bi se gazila suverenost i povelje Ujedinjenih naroda te, a interferencija. Nas brine ova obsesija u e, odboru, pod odboru za ljudska prava e, oko ruske propagande. Bojim se, ne radili se o nekim drugim propagandama kao CNN-u, e, cnn i drugim velikim televizijskim kućama koje vrše slično. Mislim, što je, dakle, i propaganda, gdje je tu propaganda, gdje je tu novinarstvo, gdje je tu crta. Znači treba osigurati pluralitet medija bez obzira čiji su e, ruski ili Euronews ili CBS ili Fox. E, moj klub je to, boj se e, ovoga u vezi s ovim instrumentima. Eto, toliko sam morao reći prije nego što dadem ponovno riječ gospodinu Pomenovskom. Thank you very much for all comments. Hvala na svim komentarima i pitanjima. Pokušati ću e, što kraće odgovoriti, ali isto također e, na neki način dati odgovor na sve komentare. Dakle, kao prvo, zahvaljujem gospodinu Gžibu što je dao jednu širu perspektivu, ne samo godišnje izvješće za 2015. Dakle, ova perspektiva se spominje u izvješću izrečito od strane Europskog parlamenta, koji je procjenjivao prve dvije godine rada zaklade. Dakle, da je godina 2015. bila upravo poveznica eh, ovih prvih dvije godina sa nadolazećim aktivnostima. I da, svakako primijetili smo vrlo eh, snažno opći propisi političke eh, smjernice kojima se treba posvećivati jednaka pozornost partnerima u južnom i istočnom partnerstvu i taj e, pristup još uvijek, taj pola-pola pristup još uvijek zadržan i još uvijek vodeći princip rada zaklade. A posebice vaša pitanja koja se odnose na međunarodne sporazume koji bi mogli eventualno otvoriti novi pravni format za zakladu i dati stabilno financiranje to se raspravljalo na početku rasprave, a ponekada se uvodilo i na neformalan način u raspravu između članova e, upravnih tijela, ali nije postignut konsenzus obzirom da se radi o dugačkom procesu i političko osjetljivom procesu, pa iako se čini na da je to dugoročno zanimljivo rješenje, u ovom trenutku ono još nije E, nešto što se može ostvoriti u ovom trenutku, ali dugoročno može omogućiti stabilnost. Danas se financiranje programa zaklade temelji na izravnoj potpori i zemalja članica, a operativna održivost e, na EU operativnom bespovratnom e, bespovratnim sredstvima o grantu i kao što je rekao gospodin Lambsdorff, jednom smo imali u, upućene stručnjake, Danska je postala višeg e, savjetnika koji se priključio našem timu. A što se tiče korištenja modela našeg, našeg modela rada u odnosu na rusku propagandu ili recimo ne postojanje ravnoteže u medijima na ruskom jeziku, da, vjerujem da ova metodologija i ovaj pristup se mogu koristiti E, i za e, pristup aktivnostima Deša u medijima, ali svakako tu govorimo o dva različita fenomena. E, što se tiče propagande od strane Kremlina, tu imamo instrument koji podupire država za deš, imamo nešto što možemo recimo kultni sekt, sektaški tip propagande koji koriste moderne medije za regrutiranje sljedbenika. Dakle, da, slažemo se s metodologijom, ali ne smatramo s ovog gledišta da je ovo sličan fenomen, znači tu treba aktivnosti na odgovarajući način diferencirati u našim razmišljanjima o tome kako da odgovorimo na ovo, ali metodologija za, za baviti se time na sveobuhvatan način svakako je nešto što podopiramo. Gospodine Panceri, hvala vama na vašoj pozitivnoj ocjeni i dobra, dobra je vijest da će talijanska vlada razmotriti e, neku potporu, eventualno financiranje. To je nešto što svakako očekujemo i nadamo se. Postavili ste pitanje gdje treba investirati, što bi bio važan prioritet, a posebice na jugu. I ovdje moram reći da već 2016. dakle ja govorim o 2015. ali ne možemo ne spomenuti ono što se sada događa. gledamo što se može učiniti za e, izbjeglice u Turskoj, Jordanu, Jordanu i Libanonu. E, svakako možemo što učiniti, a e, fokusiramo se uglavnom na potporu humanitarnoj pomoći, svakako to je nužno i potrebno, ali zaboravamo i da treba pridobiti e, ljude od kojih mnogi ne govore. Mislim, ne pokušavamo mi njih E, naime oni žive, oni su frustrirani, žive u kampovima u raznim lokacijama gdje je teško zadovoljiti čak i temeljne potrebe i u takvim situacijama ako sada propustimo priliku da te ljude upoznamo sa našim dijelovima svijeta, potencijalno stvaramo frustraciju koja može trajati godinama. Dakle, investiranje u makar civilni aktivizam u embrionskoj formi, u vodstvo, obrazovanje onih milijuna ljudi koji će jednog dana se, nadamo se, vratiti u Siriju i biti odgovorni za izgradnju nove Sirije je nešto što vjerujem da možemo učiniti bolje i trebamo iskoristiti ovu aktivnost. Pa ako pitate što možemo bolje učiniti, e, ne kažem e, da se ništa ne događa, ali kažem da treba puno više fondova e, za to. A što se tiče Sirije, također to je jedan takav prostor za izgradnju države, civilnog društva, civilne inicijative i prirodnih mehanizama za rješavanje konflikta. Te na posljedku još jednom zahvaljujem gospodinu Astrivićiusu što je um, um, spomenuo da se um, ova, uh, ovaj prostor za civilno društvo sužava i da mi radimo u tom kontekstu da moskovska eh, se propaganda širi u Azerbeđanu, Egiptu i u mnogim eh, drugim zemljama. Civilno društvo eh, nije nešto što bilo koja vlada smije gaziti i zato trebamo podupirati civilno društvo u bilo kojem dijelu svijeta gdje ljudi pokušavaju nešto učiniti. I to je odgovor e, o iz, o, <laughs> na ovoj, e, ovom izvozu vrijednosti. Mi naime e, radimo samo s onima koji zatraže pomoć, a mi ne izvozimo ništa osim demokracije. Mi samo podupiremo one koji vjeruju u slične vrijednosti kao i mi i koji žele promicati te vrijednosti u svojim društvima. I u svim tim slučajevima a posebice najtežih okruženja sa, sa velikim neprijateljstvima. E, kad pitamo hoćete li nastaviti, biste li nastavili raditi ono što radimo i bez naše potpore, oni kažu da. Znači, naše je pravo na solidarnost da pružimo ruku onima koji trebaju potporu i čekaju potporu. Ali kao što sam ja bio mladi aktivist u Poljskoj u 80-ima protiv komunizma i ja bih nastavio svoju borbu bez obzira e, dobili fotokopirku iz Danske ili ne, mislim, fotokopirali bi na drugi način. E, a radili smo to i riskirali zatvor time. Dakle, netko ko mi e, recimo iz Danske dostavi fotokopirku nije izveo ništa osim e, model fotokopirke, a ne model demokracije koji je povezan intrinzično sa tom fotokopirkom. Dakle, slično i sa propagandom na ruskom našem izvješću mi ne predlažemo borbu protiv e, propagande, nego upravo suprotno mi kažemo postoji medijski prostor za ruski jezik e, koji je e, napušten i jedino jedini centar kontrolira jedan jedni centar kontrolira sve medije u tom medijskom prostoru a to je protiv temeljnih vrijednosti E, koje zastupamo. Znači, mi kažemo ne boriti se e, propagandom, protupropagandom, nego dovesti više neovisnih glasova u taj medijski prostor koji će ljudima dati izbora. Znači, cijeli e, koncept zaklada je slijediti vrijednosti, a ne nužne interese a e, sa toliko e, e, država koje su zastupljene ovdje, a naravno da ne slijedimo ničiju zasebnu politiku, njemačku, talijansku, španjsku i neku drugu, radi se o mješo, mješovini interesa gdje e, je zajednička vrijednost ovaj niz set vrijednosti. Nadam se dakle da sam odgovorio na temeljna pitanja, ako ne mogu nastaviti dalje. Hvala vam, gospodine Povjenovski. E, što ste došli na odbor, prezentirali svoje godišnje izvješće i što ćete sudjelovati u raspravi. Odmah ćemo krenuti na e, sadašnju situaciju u suradnji između Europske unije i Maroka. Otvaram raspravu.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 Koordinatori su odlučili da ćemo imati raspravu o tome, osobito nakon presude Europskog suda Polisario protiv Kransen. Odnosno, raspravljat ćemo o tome na koji način zapadnu Sahor treba uključiti u sporazum o poljoprivredi i ribarstvu. Postoji mogućnost da se da, da ćemo čuti nešto i o posjeti gospođe Mogherini u Rabatu 4. ožujka gdje je također bilo riječi o tom partnerskom sporazumu Maroko je donio odluke koje su nam priopćene. Dobili smo te odluke preko ministra kulture u svakom slučaju e, da e, preporuka je da treba prekinuti sve e, odnose sa institucijama. Kralje Mohamed je 6. veće 78 veleposlanika koji su bili imenovani u ime e, vanjskih poslova i gospodin Borita će doći u Europu sljedećih dana, kraj mjeseca. Dakle, bilo bi zanimljivo znati na koji način imate namjeru e, krenuti dalje s ovim pitanjima. Naravno, vrlo je teško reći da Maroko e, donosi odluke koje imaju veze sa političkom voljom. E, očito je da postoje brojne zemlje koje, koje e, ne poštuju te odluke Ustavnog suda. Gospodin Veskot, imate riječ. Hvala vam. Zadovoljstvo mi je ponovno biti s vama u Afetu. To je sada prvi puta nakon što sam preuzeo odgovornost za Bliski istok i Sjevernu Afriku. E, e, trebam naravno preuzeti sad i odgovornost za to svoje imenovanje. Hvala u svakom slučaju, zadovoljstvo mi je biti opet s vama. E, prvo ću iznijeti kratko kakve su naši sadašnji odnosi s Marokom. Maroko, kao što većina vas zna, je jedan od najbliskih partnera koji imamo u susesu. Imamo s njima i jedan toplo i široko, daleko sežno partnerstvo i sporazum koji se reflektira i u broju područja u kojima imamo suradnju aranžmane, rasprave, odbore od poljoprivrede i trgovine do trgovačkih e, područja, suzbijanja terorizma, migracije, energetike i tako dalje i tako dalje. Znači mi vrlo blisko surađujemo s Marokom na velikom broju područja i ta suradnja je bila plodonosna za jedne i za druge do sada. Sadašnja situacija nastala je temeljem odluke općeg suda da je od 10. prosinca gdje je donesena presuda o odluci vijeća o provedbi poljoprivrednih e, sporazuma između Europske unije i Maroka. Oni su odlučili anulirati i poništiti onaj dio odluke koji se odnosi na zapadnu Saharu. E, ta presuda je javni dokument, možete ju i sami e, pročitati, postoji naravno i obrazloženje presude i tako dalje, no zanimljivo je da e, su je ocjenjeno da je sporazum u cijelosti smatran pravovaljanim, no jedan taj aspekt je doveden u pitanje. Europska unija, visoki predstavnik je odmah je izdao izjavu i nakon rasprave sa državama članicama dogovoreno je da se mi ne slažemo s tom presudom i da ćemo podnijeti žalbu protiv iste i tu odluku je jednoglasno donijelo Vijeće za vanjske poslove 18. prosinca. Istog dana imali smo asocijativno vijeće sa Marokom gdje smo raspravljali sa, o tome i o drugim pitanjima i odaslali smo jasnu poruku da mi ne smatramo da ta presuda ni na koji način ne utječe na duboko i dugotrajno partnerstvo sa Marokom te da mi sa strane Europske unije smatramo da će ti sporazumi ostati na snazi i da želimo da se ta suradnja nastavi. Slijedom toga e, slijedili su rasprave sa Marokancima, sa Marokanskom stranom. Oni su naravno imali pitanja o samoj presudi, o implikacijama te presude i pravnim i političkim. Tijekom tih rasprava ja sam posjetio Rabat E, nekoliko sati rasprave tamo u e, prosincu i u veljači je glavni tajnik e, Ministarstva vanjskog poslova posjetio Brisel. Imali smo nekoliko sati rasprava kako bismo pojasnili implikacije te presude sve je to završilo u jednom e, u formalnom podnošenju žalbe pravne službe vijeća protiv te presude. To je podneseno 19. veljače. 25. veljače Maroko je najavio da, su, da smatraju da je to pitanje o takve važnosti te da oni žele signalizirati značaj toga na način da zamrznu e, kontakte sa Europskom unijom osim pitanjima, osim po pitanju te presude. Slijedom toga i slijedom drugih visokih e, kontakata e, između Europske unije i Maroka dogovorili smo da će visoki predstavnik posjetiti Rabat i ministar Borita će posjetiti Brisel. Prva od tih posjeta bila je 4. ožujka, visoki predsjednik do, do predsjednik je posjetio Rabat i imao tamo sastanak sa ministrom vanjskih poslova gospodinom Mazelaom. Na kraju toga e, je e, bila konferencija za tisak gdje je ona naglasila značaj tog partnerstva za Europsku uniju i države članice Europske unije te je naglasila e, da su postojeći sporazumi e, pravno osnovani i da e, postoji solidna osnova da se ta suradnja nastavi te da ćemo nastaviti e, sa punim kontaktima prema Maroku u svim područjima te da ćemo raspravljati kako bi dalje trebala teći ta suradnja. I Krajem ovog mjeseca ministar Burita doći će u Brisel pa ćemo nastaviti taj inicijalni sastanak kako bismo detaljnije utvrdili kako će sada ta suradnja funkcionirati. Evo tu smo sada. Mi naravno gledamo kako pokrenuti punu suradnju, ponovno nastaviti punu suradnju, to je želja Europske unije. Mi smo ponovno uspostavili kontakte i vidjet ćemo koliko brzo se možemo vratiti na staro, jer naravno a k tome je bitno da riješimo i pravnu situaciju što je prije moguće, a to će biti riješeno putem te formalne žalbe koja je podnesena. Evo, tu smo sada i rado ću odgovoriti na pitanja koja eventualno imate. Uh, uh, Hvala. Dame i gospodo, e, samo ću nadopuniti ovo što je kolega samo podijelio, nekoliko napomena vezanih u situaciju naše e, ekonomske i financijske suradnje sa Marokom. Želio bih e, na početku reći da vas uvjeravam da protekle godine, osobito 2015. je suradnja sa Marokom bila zaista egzemplarna. Maroko je e, sudjelovao u pregovorima o novom, e, u dubljem ugovoru o slobodnoj trgovini iako nismo imali novih e, pregovora zbog nekih internih konsultacija s marokanske strane, no u svakom slučaju to je prva zemlja južnog susjedstva koja je prihvatila taj prijedlog da se produbi e, suradnja sa Europskom unijom. Drugo, kada smo 2015. konsultirali partnerske zemlje na jugu i u istočnom susjedstvu oko vizije susjedske politike, Maroko je vrlo aktivno sudjelovao u tim konsultacijama i predstavili su jedan vrlo ambiciozni dokument koji je jasno dokumentirao da je Maroko donio stratešku odluku pripojiti tu zemlju Europskoj uniji, ne u smislu članstva naravno, ali oni su jasno strategiju modernizacije Maroka smatrali strategijom koja je intrizično povezana sa Europskom unijom i zajedničkim tržištom. I stoga su izašli sa vrlo naprednim predlozima koji zaista imaju potencijal dovesti te odnose u novu naprednu fazu partnerstva sa Marokom i to bi mogao biti i nadahnuće za druge zemlje. Treće što se tiče suradnje 2015. godina nas je e, do, dovela do neviđenih brojki. 2015. smo u okviru susjedstva za, e, instrumenta za susjedstvo, a to nije bio jedini e, izvor suradnje sa Marokom. E, mi smo posvetili 250 milijuna eura u bespovratnih sredstava za rad, konkurentnost, strukovno obrazovanje, reformu zatvorskog sustava, upravu, pravosuđe i studentske razmjene. Znači vrlo široka suradnja što je dovelo do plaćanja oko 180 milijuna eura. Dakle, sve to govori u prilog vrlo intenzivne i plodonosnih odnosa i partnerstva između Maroka i Europske unije e, koji su doista mm, avangardni u odnosu u okviru ove revidirane susjedske politike. Kolega je objasnio događaje proteklih tjedana, mi smo sada u donekle teškoj situaciji jer ona direktna reakcija, kao što je kolega spomenuo, jest da su Marokanci odlučili zamrznuti kontakte sa Europskom unijom na određeni broj tjedana. Nakon posjeta do predsjednika komisije Maroku i nakon e, posjeta e, ministra Borite u Briselu, mi bismo želi pojasniti što to znači i vratiti se na situaciju u kojoj se to zamrzavanje odnosa sada odmrzava. Jer naravno suočeni smo s problemima i provedba te odluke od strane marokanskih tijela je relativno neujednačena među različitim ministarstvima. Jučer smo imali sastanak između ministra vanjskih poslova i našeg izaslanstva gdje je postalo jasno da Ministarstvo vanjskih poslova uopće nije e, sasvim sigurno da li resorna ministarstva e, slijede te smjernice koje su dobili e, u odnosu na kako treba izgledati ti kontakti sa Europskom unijom. Želio bih samo da bude jasno ovdje u e, prostoriji da mi nismo prekinuli tu suradnju, niti europska, niti marokanska strana. Nismo uvjereni da će se ta suradnja nastaviti, no imamo problem da marokanci u u ovom trenutku ne žele da ti naši kontakti budu baš jako vidljivi i to dovodi do nesporazuma koje bismo trebali riješiti sa marokanskom stranom i pitanje je u kojoj mjeri bismo trebali imati tehničku suradnju, konsultanti se mogu sastajati s marokancima. Na tehničkoj razini postoji kontaktni sa pa, partnerima u resornim ministarstvima u Maroku a sve to e, ima utjecaja i na našu, naš program suradnje za ovu godinu. Kako bismo naglasili potencijalne rizike, poslali smo pismo ministru financija gospodinu Buseidu 12. veljače. Markansko ministarstvo financija je središnji sugovornik za sva pitanja suradnje s Europskom unijom i pokušali smo objasniti našim marokanskim partnerima e, s kojim smo vremenskim ograničenjima suočeni, tehničkim, ako ne dođe do pune uspostave odnosa. Ti rizici vezani su određeni broj područja, svi znate da radimo na temelju godišnjeg proračuna, što znači da ovaj parlament i vijeće E, zapravo e, određuju proračun i za taj instrument za susjedstvo koji mi onda provodimo i ono što nije potrošeno i plaćeno do kraja godine e, pada žrtvom tog načela godišnjeg proračuna. To je pojednostavljeno, ali je to pravilo. Znači što idemo dalje u, u godini, to je teža ta puna e, uspostava ponovna suradnje u, smislu moraju se ispuniti uvjeti sastanaka i tako dalje što dalje ide godina to je mm, tjesni taj vremenski rok e, za određivanje svih tih sredstava odnosno za potrošnju sredstava koje smo namijenili za e, Maroko ili za neke druge zemlje u susjedstvu. O svemu tome smo raspravljali i govorimo o, o 550 milijuna eura. To je ukupna brojka različitih e, sredstava koje smo već e, opredjelili za određene programe i ugovore koji će se financirati ove godine e, za plaćanja, ali i za druge e, programe, primjerice financiranje infrastrukture koje će provoditi AFD ili EBRD ili neke druge institucije. A tu su i neki twinning projekti koji su od izravnog interesa i e, koje e, su Marokanci već signalizirali da žele da se nastave, znači twinning projekti između marokanskih tijela i tijela država članica, e, a tu su i projekti prekogranične suradnje između recimo Španjolske, Portugala i Maroka koji također e, moraju imati financijska sredstva određena do kraja ožujka e, jer će u protivnom ta sredstva biti izgubljena. Markanci su svjesni tih ograničenja. Ja naglašavam da su to tehnička ograničenja, tu nema političkih igara. Ovo su naprosto kašnjenja koja proizlaze iz naših financijskih propisa, iz naših ugovora, a mi imamo ključni interes da se ti kontakti nastave što je prije moguće, nadam se, nakon pozitivnih vijesti koje će visoka predstavnica donijeti iz rabata. E, tako bi se ta suradnja u cijelosti provodila prema planu, što bi e, onda u konačnici dovelo do toga da će brojke, ako se sve ponovno uspostavi, biti i veće od 2015. godine. Mi smo vrlo optimistični da možemo surađivati, da možemo nastaviti, no istovremeno moramo se vratiti na uobičajenu e, situaciju tehničke suradnje kako bismo ispunili svoje ambicije. Grazie, presidente. Allora, io... Hvala, predsjedniče. Mi također pridemo veliku važnost pregovorima između Europske unije i Maroka. Oni su naš privilegirani partner. Međutim, imajući u vidu nova zbivanja nakon ove sudske presude, moramo prije svega razumjeti koja je naša odgovornost u provedbi, e, odnosno provjeri provedbe sporazuma. E, moramo biti sigurni da mi nemamo nikakvu odgovornost u tome. Ova rasprava zapravo otvara dva pitanja. Bilo bi dobro da to riješimo u nazočnosti gospodina Westcota i kao što smo čuli u svjetlu posjete visoke predstavnice da je to pozitivan korak u slučaju Maroka. Nakon presude Marokanska vlada donijela odluku o zamrzavanju odnosa, premda je ovaj posjet djelomično odblokirao situaciju, kako se čini. Mislim da predstojeći mjeseci neće biti laki. U listopadu su u Maroku održani izbori i po samoj svojoj prirodi izbori tu neće pomoći zato što će doći do konkurencije između političkih stranaka koje su više proevropski nastrojene i onih koje su to manje. Zatim to je utjecaj političke situacije u zemlji. Da kako, pravosuđe mora biti neovisno u Europi i ne može biti podložno političkom pritisku. To su osnovna demokratska načela koja moramo naglasiti izvan okvira tehničkih pitanja suradnje i vremenskih rokova e, koji su u Maroku dobro poznati, želim se usredotočiti na tri aspekta. Kao prvo, mislim da moramo objektivno sagledati ulogu koju Europska unija može odigrati u podržavanju napora Ujedinjenih naroda a u svrhu postizanja održivog rješenja i to na temelju rezolucije 1754. Objektivno gledano, mislim da ovo neće baš pomoći u rješavanju situacije. Što više vremena prođe, to će biti teže ako ne i nemoguće pronaći odgovarajuće rješenje. Zatim neovisno o svemu ovome što smo rekli, mi moramo imati odlučno političko stajalište. Možda bismo se mogli pozabaviti pitanjem regionalizacije. Maroko je donio zakone koji će se provoditi. Južni dio Maroka, zapadna Sahara, kako god to nazvali, E, dakle je važno pitanje i moramo razgovarati sa marokanskim vlastima kako bi se ubrzalo provođenje regionalnih politika. Možda možemo kopirati naš sustav u Europi. To bi možda mogao biti način da se odgovori na neka pitanja koja su postavljena ovom sudskom presudom. Naime, zbog žalbenog postupka se blokira pitanje ribolova. Prema tome moramo imati e, razgovor sa političkim vlastima na, na određenoj razini. Dakle, htio bih znati koje je vaše mišljenje o tome, o tom mogućem scenariju. Hvala. Gospođa Gabriel. Hvala. Kao prvo želim zahvaliti e, gospodinu Veskotu i visokoj predstavnici Mogherini na uloženim naporima kako bi Maroko ostao ključni partner Europske unije. Mislim da je danas e, više nego neophodno ne izgubiti iz vida da ova konačna odluka ne smije ugroziti odnos koji već dugo imamo s Marokom. Dakle, to je jedan kapital koji ne smijemo izgubiti u ovom zrakopraznom prostoru dok se čeka konačna odluka. Imam jedno pitanje vezano sam postupak. Dakle, u kojoj mjeri će ovaj postupak biti hitni postupak, je li to redovni ili hitni postupak? Znamo da se ne radi o istom broju mjeseci, a svaki mjesec je odlučujući u ovom slučaju. Potvrđujem ono što je rekao gospodin Veskot. Maroko je jedan od naših najstabilnijih i najpoznanijih partnera u toj regiji. No istovremeno, dakle, naša suradnja ne bi trebala ovisiti o toj presudi. Dakle, tu govorimo o pitanjima kao što su borba protiv terorizma i radikalizacije i ne zaboravimo na pitanje stabilizacije eh, Sjeverne Afrike eh, i e, dakle afričkog kontinenta i ne smemo zaboraviti što je Maroko učinio posljednjih deset godina kada je riječ o migracijama i sigurnosti. Htjela bih biti sigurna da će države članice biti jedinstvene u svom pristupu. Vrlo je bitno da nemamo podjele unutar država članica i na početku smo imali jednoglasno stajalište i nadam se da će to biti slučaj do samoga kraja. Ova kriza može se sagledati kao odskočna daska, dakle za jačanje političkog dijaloga, a posebno se trebamo usredotočiti na jednu ključnu riječ, a to je anticipacija. U tom smislu imam dva pitanja. Kao prvo, na koji način je osigurana koordinacija, odnosno e, koordinacija sa porukama ostalih e, međunarodnih e, organizacija, kao što su Ujedinjeni narodi? I moje drugo pitanje, e, premda europska zakonodavna tijela smatraju da je sporazum sukladan međunarodnim pravu, e, koji su planovi, dakle, ukoliko se ova potvrda, ova presuda potvrdi u žalbenom postupku, koje su nam mogućnosti na raspolaganju da se ne dovedu u pitanju ostali sporazumi potpisani između Europske unije i Maroka i koje su mogućnosti da se e, zadrže zajedničke prednosti od ovoga sporazuma. I na kraju što se tiče zapadne Sahare, možda, će, možda bi je presuda suda nešto što će nas podsjetiti da je potrebno ostvariti napredak u ovom području i ne smijemo zaboraviti kao prvo e, popis stanovnika zatim e, istraga e, što se tiče nekih e, prijevara što se tiče humanitarne područje i pomoći i isto tako rezolucije UN-a. I tu ću sada zaključiti. Mislim da moramo biti nepristrani i konstruktivni. Takva je bila uloga Europske unije u ovome procesu i mislim da to treba ostati tako. Istovremeno moramo uistinu paziti da se posljedice ne nastave osjećati na negativan način. Hvala. Izvolite kolega, hvala. Kao što znate, za moju zemlju je pitanje zapadne Sahare izuzetno osjetljivo. Mi još uvijek imamo neke administrativne veze s tim područjem. Tu je i presuda koja se možda ne dopada Europskoj uniji, međutim ovi pregovori su došli u podmaklu fazu. Govori se o nepravednom ponašanju, međutim sud je taj koji će donijeti konačnu odluku. Da, mi želimo imati dobre odnose s nekim strateškim partnerima, no isto tako kada je riječ o zemljama poput Turske i Maroka, ne možemo dopustiti bilo kak, da se vodi bilo kakva politika. Maroko mora poštivati ljudska prava Nakon tri godine u zatvoru neki su zatvorenici još uvijek tamo i štrajkaju glađu. Dakle, ta zemlja mora poštivati načela međunarodnog prava. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda je također progovorio o tome kao i o dekolonizaciji zapadne Sahare. Prema tome, ja bih e, postavio sljedeća pitanja. Zašto vijeće predlaže da se iskoristi ova opcija? Zašto se ide na taj žalbeni postupak? Zašto tako brzo? I što će Europska unija poduzeti kako bi se pobrinula da dođe do dekolonizacije tog područja? Hvala. Hvala. Ja ću govoriti švedski, pa vas molim da uzmite slušalice. Ovdje sam. Beslut som domstolen kom fram till. Ja neću sada ulaziti u meritesude suda. E, dakle, to je i tumačenje švedske vlade, bilo da su lijeve ili desne opcije. Već e, neko vrijeme zapadna Sahara je okupirana i Maroko ne može učiniti ništa što se tiče proizvoda koji dolaze iz zapadne Sahare. Dakle, ovo nije nešto što nas je trebalo iznenaditi, donošenje te presude. Čak mislim da bismo trebali biti zadovoljni zbog presude jer nam to govori kakva je situacija. Ne radi se samo o tome da ne možemo surađivati s Marokom. Kada govorimo o Maroku, ne bismo trebali tu uključiti zapadnu Saharu. To je okupirani teritorij i moramo e, dakle vidjeti kakvo je činjenično stanje. Dakle, sukladno međunarodnom pravu ne može Maroko donositi odluku o tome što će se događati na tom području. Mislim da je to vrlo bitno reći. Vi ste rekli da se e, zemlje slažu e, dakle u vezi s tom presudom. Mi smo u Švedskoj imali drugačiji stav posebno što se tiče sporazuma o ribolovu i o poljoprivredi. Premda se Švedska slaže sa, e, sa ovim pristupom, mi smo rekli da treba vidjeti kakva je situacija na terenu i da bi bilo dobro da se podnese žalba nekoj višoj instanci. Međutim, mi u Švedskoj htjeli bismo da se uzme u obzir ono što je rekao švedski parlament. Dakle, mi vjerujemo da će i sljedeća presuda biti ista. Tu važi nacionalno pravo. Zatim moramo uzeti u obzir i različita politička promišljanja. Možda se Maroko ponaša poput razmaženog djeteta, međutim mi moramo stati u obranu međunarodnog prava i vlastite ocjene. Imam i jedno pitanje za vas. Što je sa primjenom te sudske presude? Naime, trenutno je situacija takva da su već odobrene neke izuzeća u primjeni te sudske presude. Zanima me kakva je trenutna situacija. Dakle, konkretno, ima li proizvoda iz Zapadne Sahare, dolaze li ti proizvodi do Europe i stoji li na njima oznaka da su proizvedeni u Maroku, jer to ne bi bilo u redu. Zatim, ono što se može pročitati u tisku u Maroku je sljedeće. Naime, Federica Mogherini je rekla da Maroko treba surađivati u ovom žalbenom postupku. Meni se čini da je to način da se zapravo da legitimitet njihovom, dakle, njihovim postupcima. No, mislim, govornica je prekinuta. E, mislim, povjerenik e, stoji vani, pa e, ako svi želimo doći do riječi, moramo ograničiti vrijeme govorenja. Gospodine Howard, vi ste sljedeći. Možete u jednoj minuti? Možete. Hvala. Kao prvo želim reći da nam treba pravna sigurnost, ali isto tako ne možemo razgovarati samo o osnovnom problemu. Moramo razgovarati i o suradnji s Marokom u suzbijanju terorističke prijetnje, o podržavanju ljudskih prava u Maroku. Mislim da je rasprava bila dosta uska do sada i što je zapravo zamka. E, ja se, nije da se ne slažem s kolegama koji su govorili o ovim osnovnim pitanjima, međutim parlament mora pokazati da ima šire razumijevanje onoga što želi postići u odnosima s Marokom. Mislim da je ispravno da visoka predstavnica i Europska komisija kažu da će uložiti žalbu na ovu presudu, no isto tako treba reći da kada je marokanska vlada rekla da smo politički pristrani, moramo biti sigurni da ćemo se držati vlastitih načela i vjerujem da će naše institucije biti oprezne u tome i da ćemo mi se držati vlastitih načela u području vladavine prava. Kao i uvijek kada je riječ o sukobu, mi trebamo razgovarati o tome što možemo učiniti kako bismo pomogli. Ne smijemo zauzimati strane. Niti gospodin Veskot, niti gospodin Köhler nisu rekli što poduzimamo kada je riječ o razrješavanju sukoba um, području Sahara, dakle možda biste trebali nešto reći o tome. Također treba prepoznati da se ovdje ne radi samo o Europskoj uniji, Banki moon je isto tako iskrač, uskraćen moj pristup kampu u zapadnoj Sahari. Mislim da mi ne smijemo biti u kontradikciji sa izjavama UN-a, moramo podržavati njihovo stajalište. Ono što sam ja shvatio e, jest da da se treba raditi na tome da se naše izaslanstvo primi u tom kampu. Isto tako, koliko shvaćam, Arapska liga je isto tako imala sastanak u Maroku. Mi želimo da Maroko bude sastavni dio jednog šireg arapskog rješenja i mislim da ova današnja rasprava bila preusko postavljena. Smatram da bismo trebali odgovoriti na ova šira pitanja. Hvala. Sada ćemo stati na jednu minutu ili ćemo morati u jednom trenutku prekinuti raspravu. Milan Mon. Hvala predsjedniče, želim vam zahvaliti na informacijama. Dakle, zahvaljujem gospodinu Veskutu i gospodinu Koleru. E, moj prvi komentar je sljedeći. Smatram da je posjet e, visoke predsjednice Mogrini Rabatu bila dobra ideja, to će nam pomoći da razjasnimo kakva je situacija u Maroku, te da poboljšamo odnose sa tamošnjom vladom. Maroko je iznimno važan partner za Europsku uniju i njezine države članice. On ima e, status e, naprednog partnera, to je jedna prijateljska i strateški važna zemlja za nas, dakle strateški u smislu sigurnosti, borbe protiv terorizma, ali isto tako i u bojnim, brojnim kulturnim i gospodarskim područjima što uključuje i ribarstvo. Maroko ima određene obveze temelje međunarodnog prava, no mi trebamo naglasiti važnost odnosa Europske unije i Maroka, neovisno o tome. Možda ozračje nije uvijek pozitivno s obzirom na neke incidente, no ono što nam je potrebno je da nastavimo raditi na uspostavi pozitivnih odnosa, kao što smo čuli i od gospodina Veskote i gospodina Kolera, a to nije ono što smo mogli primijetiti posljednjih dana. Dakle, dame i gospoda, nakon što sam rekao da ćemo u jednom trenutku morati prekinuti sjednicu, jednostavno ne mogu prihvatiti daljnje javljenja za riječ. E, gospodin Gurek. Dziękuję bardzo. Maroko jest krajem Hvala lijepa, predsjedniče. Mislim da treba istaknuti da je Maroko jedna od najstabilnijih zemalja u Africi. Oni su naš partner već dugi niz godina, već desetljećima. To je također zemlja koja provodi pozitivne reforme i gdje se događaju duboke društvene promjene, primjerice što se tiče uloge žena u društvu. To su pitanja na kojima njihova vlada radi i mislim da u tom smislu zaslužuju naše poštovanje. Mi moramo surađivati s Marokom, a ova kriza kroz koju prolazimo uistinu stavlja na kušnju djelotvornost naše zajedničke vanjske politike. Možemo li imati stajališta kroz koja će se poštivati prava i obveze naših partnera ili ne? Što se tiče stava Maroka vezano uz situaciju na području Zapadne Sahare, dakle njihov stav je dobro poznat već godinama. Naime, e, nakon što su Europska zajednica i Europska unija uspostavili suradnju s Marokom, mi smo od samoga početka te suradnje bili svjesni kakav je stav Maroka u odnosu na pitanje Zapadne Sahare. Dakle, mišljenja mogu biti različita, vezano o ishodu krize, ali nema sumnje da je Maroko jedna od najstabilnijih zemalja na sjeveru Afrike. Oni su također izuzetno važan partner u borbi protiv terorizma i oni vode vrlo konstruktivnu politiku u području migracija. Također imamo pozitivne odnose što se tiče marokanskih imigranata koji dolaze u Europu. Dakle, smatram da naši odnosi moraju biti konstruktivni i da trebamo raditi na tome da se iziđe iz ove krizne situacije. Zahvaljujem predsjedniče. Htio sam reći, ja sam došao u zadnji trenutak, e, mislim ja sam još jedno drugo, ali htio bih sudjelovati u ovoj raspravi. Samo s jednom e, napomenom, naime, moramo poštivati presudu Europskog suda, to je naš sud, moramo to poštivati i komisija također bi trebala poštivati presudu suda i doista se pitam kako to da je komisija bila tako brza u traženju i najavljivanju propitivanja ove presude. Dakle, mislim, uz dužno poštovanje za važnost Maroka za nas, pitanje ljudskih prava je jednako ili važnije od e, ovih i mislim upravo zapadna Sahara je eklatantan primjer kršenja temeljnih ljudskih prava. Hvala. Grazie Presidente. Questa questione... Eh, Hvala predsjedniče. Ovo pitanje osvjetljuje ulogu suda, Europskog suda i toga kako su toga svjesni marokanski partneri. Europske institucije i naš parlament e, sada preuzimaju, ne znam, ulogu parlamenta. Europsko pravo ne mijenja se prema onome što izglasa e, parlament, nego prema presudama Europskog suda. Zašto dok, mislim, e, dolazimo ovdje, raspravljamo o vanjskoj politike? To ovaj da čini, ne znam, e, sud, Europski sud. Pa tako stvari izgledaju. Mislim, mi smo potpisali sporazum sa suverenom zemljom i kao što smo upravo čuli, svi smo bili svjesni e, stava Maroka prema cijelom pitanju i odlučili smo potpisati sporazum i mislim da je to bila dobra stvar recimo. A gospođa Mogherini i svi drugi reagirali su jednostavno prekasno. To su reakcije koje dolaze prekasno. Mi govorimo protiv samih sebe. Mi bi se trebali ispričati suverenoj vladi Maroka zbog e, ovog e, međunarodnog gafa koji smo uzrokovali. Maroko je saveznik, a nemamo baš toliko saveznika na jugu sredozemlja, pa bismo mogli zadržati bar one koje imamo. Hvala. Hvala predsjedniče. Ne mislim da je međunarodno pravo protiv Maroka kada govorimo o pitanju Zapadne Sahare. Postoji čitav niz međunarodnih e, ugovora koji su potpisani tijekom povijesti, koji govore o tome da Maroko ima solidne pravne argumente kako bi opravda svoju nadležnost na području zapadne Sahore. Ja sam inače bio na e, konferenciji o dekolonizaciji UN-u i mogu vam samo reći da je ovo složena problematika i da je kroz povijest Maroko mogao dokazati da se više radi o e, reunifikaciji nego o okupaciji. Dakle, mislim da trebamo paziti e, da ne pojednostavljujemo situaciju. Zatim želim reći da je Maroko ključan partner Europske unije ta zemlja je stabilan partner, ona je pokazala sve kvalitete u području demokracije i razvoja vladavine prava kao i borbe protiv terorizma i nama je potreban taj partner na periferiji Europske unije. Inače poruka koju šalja ova presuda vrlo je opasna jer dokazuje da se da se Europsku uniju zamjenjuje sudom E, pravde i da se međunarodni sporazumi mogu dovesti u pitanje na zahtjev pojedinog tužitelja. Ja shvaćam i reakciju u Maroku, ona je možda drastična, međutim oni su to doživjeli kao uvredu, što je posve razumljivo. Također pozdravljam napore Federike Magrini koja je pokušala e, korigirati situaciju i pozivam kolege da e, shvate da je hitno potrebno popraviti kvalitetu odnosa između Maroka i Europske unije. Hvala. Hvala predsjedniče. Prije svega želim reći da sam bio šokiran kada sam vidio najnovija zbivanja. Ban ki je nakon što je počinio veliku grešku prema mom mišljenju još uvijek e, nervozan. On se sustao sa marokanskim ministrom vanjskih poslova i rekao je da je još uvijek e, na iglama, budući da je e, njegov gaf e, izazvao snažne reakcije u Maroku. Neprihvatljivo je da glavni tajnik izgovori riječ okupacija. To je neprihvatljivo. Neprihvatljivo je korištenje takvog riječnika. Imam jedno pitanje za gospodina Westcota. Koje su sljedeće faze koje predviđa Europska služba za vanjsko djelovanje kako bi se obnovilo partnerstvo s Marokom? Pritom pozdravljam snažnu gestu Federike Magrini koja je otišla e, izravno tamo u posjet. Hvala. Euh, Predsjedniče, imam vrlo kratko četiri pitanja. Kao što je poznato, političke implikacije u području sigurnosti e, u Maroku je vrlo snažna. Nama u Francuskoj je to poznato, pogotovo s obzirom u svijetu zbivanja 13. studenog. Prema tome, zamrzavanje diplomatskih odnosa imat će isto tako i posljedice u području sigurnosti u Europskoj uniji. Zanima me koje mjere namjeravate poduzeti da biste izbjegli da tako zamrzavanje odnosa našteti u borbi protiv terorizma, dakle u sigurnosnom području. Drugo, spomenuli ste da je sada lopta e, u rukama Marokanaca, međutim ja se s time ne slažem. Mislim da je sada sve u rukama Vijeća, odnosno Europske unije. Inače, u sud je u svojoj odluci i kazao da je tu riječ o određenom broju propusta u okviru sporazuma o poljoprivredi i da su to dakle propusti od strane vijeća. Koji su vaši odgovori na tu situaciju kako bi e, taj sporazum o poljoprivredi mogao koristiti lokalnom stanovništvu? Dakle, kako ćete se tu postaviti? Sljedeća tema e, je suradnja u području migracija. To je također izuzetno važno. Vidjeli smo što je Maroko poduzeo posljednjih godina. To je također omogućilo suradnju u području migracija, a s obzirom na aktualnu situaciju znamo da je to od izuzetne važnosti. Dakle, što predlažete u sklopu suradnje e, vezano uz migracije. Zatim, što se tiče rješavanja sukoba u zapadnoj Sahari. Namjerava li e, vanjska služba pomoći u ostvarenju cilja, a dokle tu polazimo od prijedloga koji je iznio Maroko, kao što UN već duže govori, riječ je o jednom e, kredibilnom rješenju, a to je e, napredne autonomije Zapadne Sahare pod pokroviteljstvom Maroka. Dakle, bilo bi dobro da i evropska diplomacija iznese neke prijedloge kako bi se što brže izišlo iz, e, iz tog diplomatskog zastoja koji traje već dugo. Hvala. A obzirom da se niko nije držao jedne minute, sad moram reći evo da moram prekinuti raspravu, a oni koji nisu došli na riječ, za riječ, e, mislim moraju se raspraviti sa onima koji se iz njihovog kluba uzeli više vremena za raspravu nego što je trebalo. Eto, rajem gospodinu tu riječ. Hvala. E, hvala na svim pitanjima i komentarima. Imam pet stvari za reći kao odgovor na ovo što smo sada čuli. Kao prvo svakako E, znam kao i e, većina vas da je Maroko jedan od naših ključnih partnera e, u tom dijelu svijeta i moramo raspravljati i zajedno raditi. Terorizam je jedno od tih pitanja gdje smo imali usku suradnju protu terorizmu, to želimo zadržati migracije također. Tu smo imali partnerstvo i to je ključno pitanje na našem dnevnom redu i htjeli bismo ponovno se vratiti na puno partnerstvo po pitanju migracija. A obzirom da je ovaj odnos po pitanju migracija ključan za obje strane, važno je također i da obje strane zadrže odgovarajuću perspektivu po ovom pitanju u kojem smo sad suočeni. Druga stvar – Nekoliko vas spomenulo je pitanje politike prema Zapadnoj Sahari koja je očigledno implicirana eh, u ovaj e, eh, ispori presudu. E, Europska unija već nekoliko godina ima jasan stav o Zapadnoj Sahari. Znači potpor, potpora dugoročnom, dugotrajnom i međusobno prihvatljivom političkom rješenju koje bi omogućilo samo određenje ljudi u Zapadnoj Sahari E, u skladu sa e, poveljom Ujedinjenih naroda i držat ćemo se te politike i kao što je rekao gospodin Gabriel e, pokušati djelovati konstruktivno na postizanju rješenja u tom kontekstu. Ali tu vodi UN taj proces. I kao što su rekli francuski kolege, radi se o kompleksnom pitanju. Ne želim sada to previše pojednostavljivati ovdje ali svakako e, u uskom kontaktu s Ujedinjenim narodima e, i zamjenik glavnog tajnika i pod tajnika. E, znači kontakti su tu u tijeku. Treća stvar, pitanje pravnog postupka i procedure. Znam da je pravna služba vijeća zatražila ubrzani postupak a to je zato što su pravna pitanja važna i nužno je riješiti ih što je prije moguće, e, a to se odnosi naravno i na naše odnose s Marokom. ja bih e, na neki način ovdje podcrtao ograničenu prirodu presude suda. Neki od vas su to naglasili, mislim ja nisam pravnik i ne bih e, sada htio ovdje ući u rizik pretjerane simplifikacije, ali načelno sud je rekao da moramo osigurati e, da naši sporazumi daju prednosti e, stanovnicima regija koje obuhvaćaju. E, radi se naravno o tom o području kojem upravlja Maroko, ali u interesu naroda koji tamo živi. Znači ne trebamo pretjerivati područje presude suda, ali to naravno e, postavlja neka pitanja i za vijeća i za Europsku uniju, e, a mislim postoji mogućnost e, tuženja vijeća. Znači koji je pravni status međunarodnih sporazuma Europske unije. To je ono što treba hitno riješiti, ne samo u ovom slučaju, nego općenito. Ali dobro, detalje o tome prepustiti ću pravnim stručnjacima. Četvrto, Maroko e, sam po sebi nije izravna stranka sporazuma, nije jedan od e, stranaka izravno uključenih e, u ovaj predmet pred sudom, ali svakako su implicirani u velikoj mjeri. I zato upravo vodimo ovaj bliski dijalog sa Marokom o ovom pitanjima koja se i dalje vode. Oni moraju razumjeti što se događa i o čemu se radi u ovom predmetu. Dakle, kao dobar partner mi želimo održati s njima raspravu o tome kako bi znali što se događa i koje tu mogu sve implikacije biti uključene. Nadalje, e, temeljem onoga što će zaključiti sud e, u žalbi, ne znam, vidjet ćemo još, e, upućem ponovno na svoje rane komentare o tome o čemu se radi u ovom E, sudskom sporu i u presudi, ali živimo u vladavini prava i poštuje se u vladavini prava presude suda i to se očekuje od Europske unije. Znači to je također važno reći. Dobro, a sad kad smo to pojasnili, onda naravno da ćemo e, to morati <laughs> nekako i poštovati. A kako dalje u suradnji s Marokom? Prvo vratimo se na ono gdje smo bili, to je ono što želimo, ono predlažemo sa strane Europske unije, nema prepreka za ponovno e, uspostavljanje pune suradnje koju smo imali i želimo je naravno i produbiti u nizu područja, kao što rekao gospodin Keller i neki od vas. E, postoji niz zajedničkih problema s kojima želimo surađivati s Marokom, produbiti tu suradnju, produbiti e, DCF-ta, sporazum o sveobuhvatnoj suradnji i Također e, želimo da marokanski partneri kažu da, spremni smo i želimo. I evo toliko, hvala vam. Evo samo jedna rečenica, jer mislim da je moj kolega to više manje obuhvatio, ali samo želim reći da mislim da ste u svojim intervencijama doista jasno rekli koliko je važno ovo ključno partnerske unije. Kad se govori o korištenju financijskih resursa, nije ovo klasični scenarij razvojne pomoći, nego korištenja financijskih sredstava za jačanje zajedničkih interesa i aktivnosti. Gospodin Parnjo je pitao što ćemo učiniti sa migracijama i mislim da je to dobar primjer. U portfelju programa koji smo predvidjeli za ovu godinu planirali smo E, veliku potporu e, marokanskoj migracijskoj politici 35 milijuna eura. Imamo suradnju u drugim područjima sigurnosti i tako dalje. Dakle, ovo je suradnja koja je međusobno korisna i u zajedničkom je interesu i svakako da moramo suradnju temeljiti na pravnom razumijevanju i razumijevanju vrijednosti, to upravo rekao kolega kako to sad radimo i moramo u tom pogledu biti i strogi, ali želim ponovno reći s našeg gledišta, ovdje se ne radi o korištenju europskih financija ili sredstva za suradnju kao neki e, element u pregovorima s Marokom. Ne, nije tako. Mi smo e, zainteresirani za povratak na priješnju razinu suradnje i želimo da migracija bude samo jedan e, od elemenata ovdje. Mislim da bismo s obje strane trebali zaključiti da bi trebalo što je prije moguće ponovno e, nastaviti sa suradnjom tamo gdje smo stali. Zahvaljujem, hvala što ste bili s nama, hvala što ste nas e, informirali i zahvaljujem još jednom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 kolegice i kolege. E, imamo sada sljedeću točku dnevnog reda. S nama je povjerenik za istraživanje inovacije i znanost. Te će e, nam nešto reći o takozvanoj znanstvenoj diplomaciji, znanosti i diplomaciji zašto smatra da je taj raspon diplomacije zapravo mora biti mnogo širi nego što je to klasično e, slučaj i e, u interesu Europske unije jest e, zastupanje interesa Europske unije. Svi oni koji zastupaju interese Europske unije koji sadržajno možda kroz znanstvene i poslovne kontakte E, predstavljaju Europsku uniju. Mi znamo da Amerikanci jako uspješno koriste ovo područje i postižu jako dobre učinke kroz to. Znamo da je Kidosej e, apsolutno vrlo uspješan, uspješan, možda i najuspješniji na ovom području. Ja kao Njemac vrlo sa velikom zavišću gledam na to. U svakom slučaju to je jednako značajno područje kao i takozvana kulturna diplomacija koju, koja nam je potrebna i koja može imati veliku snagu u drugim zemljama. E, to je jedna slična tema o kojoj smo već i prije raspravljali a i bit će u buduće tema. Evo, povjereniče, dajem vam riječ, raduje me što ste s nama. Hvala. Hvala vam. Hvala Elmaru Broku što me je pozvao. Ja sam jedan od prvih povjerenika za znanost, istraživanja i inovacije koji sam ovdje pred ovim odborom Želio bih reći da sam izuzetno zahvala na pozivu jer kad sam započeo razmišljali smo o tome koji bi bili ciljevi istraživanja znanosti i inovacija u ovih e, deset e, godina i došli smo na tri glavne teme otvorene inovacije, otvorena znanost i otvoreni za svijet. Otvoreni za svijet je onaj središnji stup naše strategije u znanosti i inovacijama. Ja danas želim govoriti upravo o idejama koje mi razvijamo i što točno radimo u okviru ovog stupa koji ja zovem otvoren e, za svijet, a radi se o znanstvenoj diplomaciji. Mi u Europi imamo jedinstveni setting danas, e, jednu raznolikost koja nas e, stavlja e, u prve redove. Imamo sastojke da budemo najbolji, najbolji u osnovnim istraživanjima koje onda trebamo transformirati u inovacije. E, iako od znanstvena diplomacija nije ništa novo u kontekstu Europske unije, ja mislim da koncept, da je taj koncept e, nešto što nije u cijelosti iskorišteno. E, jedan od institucija koja je proučavala tu temu je Royal Society i oni su rekli da znanstvena diplomacija je još uvijek neiskorištena korišten koncept. To je koncept koji se još uvijek stvara i ja ću samo reći koje su moja mišljenja o znanstvenoj diplomaciji i neke od točaka koje su meni jasne. Ono što je jasno je sljedeće. Prvo da globalni izazovi moraju biti rješavani putem globalnih rješenja. Drugo, danas niti jedna zemlja, niti jedna osoba, niti jedan znanstvenik ne može sam riješiti niti jedan problem. Jedan od zanimljivih e, primjera za ovo što o čemu govorim je ako pogledate 1911. E, kada je e, sastavljen prvi, prvi referat o o gravitacijskoj teoriji imalo je, taj je dokument imao jednog autora, Einsteina, a 2016. E, rad studija koja pokazuje da je Einstein bio u pravu ima više od tisuću autora. I to je doista velika razlika u tome kako se znanost prakticirala prije tisuću godina i kako se prakticira danas način na koji se mi moramo suočiti sa tim izazovom znanstvene diplomacije jest da ga pokušamo sagledati iz tri različita kuta. Prvo područje za mene jest kako izgraditi mostove i poboljšati međunarodne odnose. Royal Society to naziva znanost za diplomaciju. Drugo, kako možemo riješiti globalne izazove o kojima sam upravo govorio kroz znanstvene savjete, znači znanost u diplomaciji. I treće, kako obuhvatiti globalizaciju i prigrliti globalizaciju kroz e, osnažene globalnu e, suradnju u istraživanjima i razvoju. Diplomacija za znanost. E, koji su naši planovi i što mi radimo u smislu ovog prvog područja, a to je izgradnja tih mostova, odnosno znanost za diplomaciju. Jedno od prvih putovanja e, koje sam, na koje sam išao je e, putovanje kako bih potpisao program, odnosno ugovor o suradnji sa Ukrajinom u okviru obzora 2020. Tamo su bili svi ti znanstvenici i istraživači iz Ukrajine koji su toliko talentirani e, koji e, su željeli se uključiti u naše programe E, govorili su dobre stvari o našim programima. Nekad ni u Europi ne čujem e, tako dobre stvari. U Europi se kaže Obzor 2020 je dobar, velik program i tako dalje, no kada odete u zemlje kao što je Ukrajina, o njih ćete doista čuti što je tu važno i za njih više od samog novca je važnija mreža koju smo stvorili. Zatim smo otišli još i korak dalje i e, povezali smo se i sa Tunisom ove godine E, i to je također bio izuzetno značajan trenutak jer je bio znak e, da e, pružamo ruku toj zemlji koja apsolutno i nužno treba tu ruku i treba biti dio našeg projekta. No još i više od ta dva ugovora koje su naravno bila dvije značajna momenta prošle godine i mislim da je možda najzapanjujuće efekt bio kada sam posjetio e, prvi e, akcelerator čestica na Bliskom istoku. E, znamo da imamo CERN u Europi, ali imamo isto tako jedan akcelerator u Sezamu u Jordanu. I to je doista bilo, rekao bih čak magično. Sjedio sam na tom sastanku sa znanstvenicima iz Izraela, sa znanstvenicima iz Palestine, iz Irana e, radili smo sa e, mladim e, ljudima iz Pakistana koji su radili na doktoratu. Mi smo bili promatrači, a mi smo među najznačajnijim E, elementima u, u tom projektu akceleratora čestica na Bliskom istoku. E, zatim e, uskoro ću putovati i u Iran gdje se nadam da ćemo moći doći do sljedeće razine dijaloga u smislu same znanosti i stvaranja alata. I još nešto o tim mostovima i projektu projektima koji su dio naše e, budućnosti, u, osobito na Mediteranu. To je projekt Prima koji smo osnovali sa mediteranskim zemljama, a odnosi se na hranu i vodu. Dakle, kako se udružiti sa svim sredozemnim zemljama i kako osigurati više istraživanja u sektoru vode i hrane i spojiti taj sektor sa digitalnim svijetom to su za mene ono što bih ja nazvao mostovi, mostovi koji će imati učinka, budućeg učinka u smislu stvaranja uvjeta i dolaska, odnosno dopiranja do različitih razina suradnje. E, drugi stup naše strategije je kako riješiti globalne izazove kroz e, solidne znanstvene savjete e, tu vam mogu reći da tijekom protek, tijekom prve godine smo odlučili da ćemo ići na sljedeću razinu znanstvenih savjeta. Europa, u ovom slučaju Europska komisija, je uspostavila mehanizam koji nazivamo mehanizam znanstvenog savjetovanja, a uključuje sedam najboljih znanstvenika u svijetu koji posvećuju svoje vrijeme, rade za nas i e, daju e, pružaju dokaze političarima po različitim pitanjima. Ako komisija treba donijeti neku odluku, te odluke trebamo temeljiti na dokazima. I imamo sedam najboljih, ću vam samo primjer, jedan od njih je sadašnji sad više ne zapravo generalni direktor CERNA, onda imamo briljantnog matematičara iz Francuske, Cedric Elanija, i mogu sad nastaviti nabrati njihova imena, no u svakom slučaju ti ljudi nam doista daju najbolje e, dokaze e, za odluke koje mi trebamo donijeti. I to je jako ključno e, i smatram da tako političke odluke moraju funkcionirati u buduće. U prvoj godini smo imali tešku situaciju sa krizom e, sa ebolom. Mnogi su nam govorili pa uz tom ebola krizom komisija neće moći brzo reagirati, a mi smo morali brzo reagirati. No mi smo za dva mjeseca uspjeli e, skupiti oko 200 milijuna eura privatnog i javnog novca i tih Vjerojatno nitko ne zna koji je bio rezultat tih 200 milijuna, ali reći ću vam ja. Jedan od cijepiva koje je bilo napravljeno za ebolu bio je upravo temeljem tih novca poreznih obveznika i privatnog sektora. sektora. I e, ta, e, ta cijepivo je sada u kliničkoj fazi testiranja 2. E, ponekad se doista e, u Europi odviju te prekrasne stvari, a nekad ne iskomuniciramo dobro te rezultate. To je jedna od stvari koje trebamo poboljšati. Mi smo doista bili veliki dio rješenja, znanstvenog rješenja za problem ebole. Osim toga, blisko smo surađivali sa IPCC-om, međuvladnim panelom o klimatskim promjenama i mi smo ovdje ti znači e, generalni direktor za e, istraživanja i inovacije, mi imamo te podatke za IPCC, mi možemo e, na neki način pokazati našim političarima da kada smo u pregovorima da te brojke koje osiguravamo za IPCC doista dolaze od nas, dolaze iz Europske unije. I zatim u cijelom tom procesu krize, neviđene e, migracijske krize mi smo e, pokrenuli i projekt znanosti za izbjeglice. Radilo se o usklađivanju, odnosno povezivanju institucija koje žele pomoći izbjeglicama E, koji trebaju pomoć. U prvom tjednu imali smo više od 100 akademskih institucija u Europi koje su bile zainteresirane za pomoć, a sada imamo 224 istraživačke organizacije koje su e, recimo već e, naznačile koje su to rana mjesta na raspolaganju za izbjeglice i 42 dvoje izbjeglica istraživača znanstvenika već su se registrirali. Znači Znači, mi želimo doći do ljudi koji su talentirani, a koji su istovremeno u jednoj prilično očajnoj situaciji. Zatim još treći dio našeg programa znanstvene diplomacije, ja to nazivam diplomacija za znanost i tu e, kako se sve više istraživanja i inovacija odvija izvan Europe, Europska unija će trebati pristupa tom znanju. Ono što mi vidimo da e, mi smo na neka vrsta svjetljenika i mi primamo ta znanja iz cijelog svijeta u smislu istraživanja i znanosti. Mi smo e, u okviru našeg programa FP7 imali više od 170 zemalja koje su sudjelovale i e, što znači da smo imali više od 5000 međunarodnih sudionika. No moj e, program je bio sastojao se u tome vidjeti gdje su ti talentirani ljudi i kako surađivati. Jedna od zanimljivih stvari o znanosti danas je, kao što sam ja govorio, danas se ne radi tu o jednoj osobi, ali nije to niti jedna znanost, niti jedno područje. Uvijek je pitanje suradnje različitih područja, različitih ljudi. Mi smo s Kinom potpisali mehanizam sufinanciranja gdje vlada kineska ulaže oko 30 milijuna eura godine godišnje, a mi koristimo obzir 2020 za sufinanciranje kako bismo imali e, više znanstvenika iz Kine ovdje, a i obrnuto. Imali smo slične projekte sa Meksikom, Japanom, nekim regijama Brazila i 2014. je ukupni doprinos svih tih aranžmana bio oko 16 milijuna. To je važan korak e, za taj globalni stup e, diplomacije za znanost. Kao što većina vas zna iz prošlosti, mi smo dosta govorili o europskom istraživačkom području, a mislim da sada moramo ići na drugu razinu, pogledati koje je to globalno područje istraživanja. Prvi korak koji smo imali e, temeljem tih mehanizama i tog sufinanciranja je odluka koja je iz, iz lipnja 2015. a to je da osnovimo zajedničko istraživačko znanstveno područje sa zemljama celaka. Dakle, usmjereni smo prema istoku, zapadu, stvaramo ta globalna područja među kojima se znanstvenici mogu kretati iz tih, tih raznih područja svijeta, a to je ključno kako bismo imali bolju znanost. Mnogi ljudi me pitaju, pa zar se ne bojite da to znanje možda dajete drugima, a ja kažem danas ako ne razmjenjujete informacije, nemate ni znanost, morate razmjenjivati informacije, morate stvarati mreže. E, e, morate e, dobivati njihova znanja i razminjivati ih. Ideje naravno su e, ne, jedna druga stvar, stvar koju morate zaštititi. E, znanstvena diplomacija je doista inspirativni dio europske povijesti. Konvencija o cern je ratificirana 1953. tri godine prije Rimskog ugovora, a danas e, ću zapravo završiti sa riječima Josefa Plenksa a to je nakon što je Franklin potpisao deklaraciju neovisnosti, čime je postao neprijatelj Ujedinjene kraljevine, on je rekao znanost dvije nacije može biti u miru, iako je njihova politika u ratu. Evo, e, vrlo mi je drago što sam imao priliku biti ovdje i reći vam nešto o znanstvenoj diplomaciji. Hvala. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sich noch nicht gemeldet hat. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comissário, queria começar por eh, saudá-lo pela ação que tem. Hvala vam. Eh, predsjedniče, povjereniče, prvo ću vam čestitati eh, općenito na vašem radu i osobito tome što ste razumjeli ovo što nazivate znanstvenom diplomacijom. U diplomaciji E, moramo prepoznati da postoji otpor e, priznanju ideje kulturne diplomacije. E, no, naravno da postoji dosta te humanističke diplomacije, razmjene koje se odvijaju i znanost je dio toga, naravno, ili barem mora biti povezana s time. Moderna znanost često nije spajala ljude, često je bila u službi rata i svi se sjećamo što je to značilo kad smo bili izloženi riziku kemijskog i biološkog rata. No tu je i nešto drugo, ideja znanosti koja se odrađuje u, u mrežama koja povezuje znanstvenike iz najrazličitih zemalja i to osigurava i mogućnost kulturne diplomacije i kulturnog djelovanja, što je vrlo važno. Još jedna važna stvar je da se mi natječemo sa brojnim područjima svijeta gdje ne možemo nekad povjeriti, ali ovdje doista i možemo biti među prvima jer smo izuzetno napredni i možemo ići dalje u takvoj suradnji, primjerice s Latinskom Amerikom, to treba poticati, a i druga područja svijeta gdje možemo učiniti isto. E, kao zaključak ovog jednostavnog e, pitanja, koliko reciprociteta e, odnosno koliko je prihvaćeno to među državama članicama da ta znanstvena diplomacija da se uključi u zajedničke diplomatske napore. Hvala predsjedniče. Želim zahvaliti povjereniku na vrlo jasnom izlaganju i zahvaljujem mu što je bio spreman doći na sastanak. Imam jedno pitanje. Kada ste govorili o suradnji koja je tijeku ili koja je predviđena, spomenuli ste Bliski istok, Kinu, dakle područja koja su znanstveno manje razvijena od nas. Niste govorili o eventualnoj suradnji koja bi se razvila sa SAD-om ili Rusijom. ili Indijom. Dakle, zanima me kakva je trenutna situacija i kako vi vidite e, jedan takvi odnos koji bi bio možda uravnoteženiji u znanstvenom smislu, a E, u odnosu na ove situacije koje su manje uravnotežene i možda nama idu manje na korist. Hvala predsjedniče, povjereniče, ja vam želim zahvaliti na izlaganju kao i na idejama koje ste nam iznijeli. Imam za vas dva pitanja. S jedne strane se nadovezujem na kolegicu Alio Marie i želim skrenuti vašu pozornost na sredozemlje. Koji je vaš stav vezano uz to da se e, uspostavi razmus isključivo za sredozemlje. Dakle, ovdje se ne razi o pitanju financiranja, nego o pitanju e, političke odluke i mladi ljudi u tom e, dijelu svijeta to bi htjeli i oni to prate. Zatim rekli ste da Europska unija uzima u obzir znanstvenu diplomaciju. Međutim, pitam se Imaju li znanstvenici u nas povjerenja, odnosno koja se platforma koristi kako bi se surađivalo sa europskim znanstvenicima i kako bi se e, stvorio jedan duh e, u toj profesiji, e, kako bi se zajedno radilo na postizanju interesa Europske unije? Hvala. Ja ću ja ću najprije uzeti riječ na portugalskom, nakon toga ću odgovoriti na francuskom, tako da prevoditelji znaju. E, hvala vam. Hvala vam na vašim riječima i hvala što ste nas podsjetili na ove komentare koje ste iznijeli u vezi sa znanošću. Vrlo je važno da budemo svjesni sljedećeg, a to je da smo mi najnapredniji u tom području. Ljudi u Europi često nisu svjesni da od 7 milijuna znanstvenika u svijetu većina njih, više od 22%, živi na europskom teritoriju i oni proizvode više od 30% znanja i najčešće se citiraju članci znanstvenika iz Europe. Vaše drugo pitanje se ticalo um, stupnja prihvaćanja u različitim diplomatskim službama. Mislim da tu još ima prostora za poboljšanja u smislu da se i neke druge države priključe u tu politiku razvoja i komuniciranja o znanosti. Dakle, u sklopu jednog diplomatskog instrumenta. Još uvijek e, postoje različiti stavovi o tome u Europi, pristupi su različiti i ministri nadležni za znanost trebali bi se sve više uključivati u diplomaciju, trebali bi e, omogućiti da imaju prostor u raspravi. Ja se uvijek rado odazivam na sastanke koje saziva visoka predstavnica Mogherini kada se raspravlja o ovakvim temama i mislim da bi i nacionalne države to trebale učiniti. To je poruka koju uvijek prenosim državama članicama. To je da ministar vanjskih poslova i ministar znanosti trebaju zajedno surađivati na tim temama. Zatim da odgovorim gospođi eh, Alio Marie vi ste postavili pitanje suradnje s SAD-om i s nekim drugim dijelovima svijeta. Mi imamo vrlo razvijenu suradnju s SAD-om u raznim područjima, poput zdravstva. Tu je suradnja vrlo duboka i nacionalni zdravstveni e, zavodi za javno zdravstvo surađuju, a isto vrijedi i za ostale strane u znanosti. Dakle, tu imamo jedan e, ravnopravan kolegijalni odnos. U SAD-u je e, također mnogo toga urađeno u području digitalnih tehnologija i oni sada žele e, ta digitalna postignuća prenijeti u tradicionalnu industriju, a mi u Europi e, dobro stojimo kada je riječ o tome. Dakle, tu postoji potencijal za suradnju, na primjer, u e, industriji 4.0. Mi u Europi uistinu e, imamo, možemo reći da smo centar za E, istraživanja u fizici, e, a opet surađujemo sa SAD-om u području digitalnih tehnologija. Ovdje sam e, proučio popis, ovdje imamo zemlje koje nisu pridružene. Imamo gotovo 0,1% proračuna se izvaja za otpada na tu suradnju sa SAD-om i SAD također doprinosi europskoj znanosti u raznim područjima. Prema tome suradnja je vrlo široka. Što se tiče Rusije, ja sam e, trenutno s njima u kontaktu i razmatramo mogućnost mog posjeta Rusiji kako bismo nastavili znanstvenu suradnju. Ta je znanstvena suradnja postojala kroz povijest. Ako pogledate e, brojke iz sedmog okvirnog programa usporedbi sa sadašnjim vidjet ćete da je došlo do pada, međutim e, ta suradnja se treba nastaviti s ruske strane. Gospođa Gabriel je postavila pitanje o Erasmusu. E, kao što znate, ja sam sam proizvod tog programa Erasmus, tako da sam veliki E, ljubitelj, e, podržavam dakle taj program. i Molim vas da prenesete poriku Tiboru Navračiću e, da je prema mom mišljenju Erasmus najatraktivniji proizvod Europske unije za mlade ljude. I ako na bilo koji način mogu doprinijeti, ja mogu samo reći da sam ja mnogo toga naučio kada sam sudjelovao u tom programu, dakle ja ću poduzeti sve što mogu i prenijet ću informaciju kolegama. E, također ste me pitali e, vezano uz znanstvenike i moć. Ponekad e, znanstvenici imaju problema u komunikaciji. Ja često s njima kontaktiram i kažem im kada biste uspjeli prenijeti informaciju o tome što radite na jednostavan način mogli biste dovesti do velikih promjena u svijetu. Današnji naraštaj znanstvenika sada počinje stjecati sposobnost da inovacije i znanost nametne u političkoj raspravi, što je rijetko u većini država znanost i istraživanja uopće nisu bili prioriteti. Bio sam impresioniran kada sam otešao posjet Kini. U prva dva govora koja sam čuo, ministri su neprestano govorili o inovacijama i znanosti. Bilo bi mi drago kada bi eh, evropski premijeri i ministri imali isti takav stav, da bez znanosti i inovacija ne može doći do poboljšanja u kvaliteti ljudskih života. Zahvaljujem eh, povjereniče na ovim informacijama. Mislim da naravno taj sustav eh, trebamo usvojiti kao i diplomaciju u ovom području kulturna politika. To je već rečeno na početku i također možda možemo eh, također u sljedećem prilikom govoriti o tome kako bismo mogli s time kako bismo mogli to obuhvatiti u svakom slučaju bilo bi mi drago kad bismo mogli imati jednu suradnju u tom pogledu. Zahvaljujem vam što ste e, si uzeli vrijeme da dođete ovdje i ugodna pauza svima.